Mes chers collègues, bonjour. Dobro jutro, drage kolege. Dobar dan, drage kolege. Dobar dan, Ana Parne. Kako ste? Evo, počinjemo s našim današnjim sastankom, a prva točka razmjena stajališta sa našim evropskim E, koordinatorima i govorit ćemo o europskim, odnosno morskim autoputevima te o e, upravljanju e, autoputevima. radi se zapravo o TNT koordinatorima. Kao što znate, upravo su ova pitanja u srcu ovih TNT programa koji subvencioniraju ove važne e, projekte. Pa je stoga važno da raspravimo o e, onome što je postignuto na tom polju i to sa prisutnim koordinatorima. Gospodin Bodvik koji je odgovoran za morske autoputeve i gospodin e, Ruet vi ste e, zaduženi za ERTMS, odnosno željezničke puteve. Želim vam dobru i sretnu 2020. godinu. Nadam se da ćemo nastaviti suradnju, a danas e, se nadam da ćemo od vas čuti kako dalje. Gospodin Bodvig, izvolite, imate sedam minuta, recite nam e, dokle smo stigli s tim projektom E, morskih autoputeva. To je projekt e, koji postoji već 20 godina i sad bi stvari trebalo stvarno ubrzati jer to je sigurno jedno od rješenja za klimatske promjene. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice dragi članovi parlamenta, dame i gospode, zadovoljstvo mi je što sam s vama Ovdje sam u svojstvu europskog koordinatora. E, radi se o projektu koji je e, jedan od prioriteta. Bio sam e, devet godina koordinator za jedan od koridora, network koridora, to je tada bio veliki projekt. I ja sam dakle sudjelovao u e, oba projekta i e, mogu vam reći da možemo vidjeti u kolikoj mjeri su horizontalni prioriteti važni za razvoj TNT te mreža. Radi se o vrlo, postoji veza između jednog i drugog. E, radi se o novim rutama za e, pomorsku industriju, za transport, odnosno za prijevoz, dakle, e, robe preko morskim putevima, polazeći iz luka i za luke. Nadalje, ovakvi autoputevi sigurno pospješuju unutarnju i vanjsku trgovinu, razmjenu dobara sa trećim zemljama e, i e, to je izuzetno korisno upravo za periferne e, regije Europske unije. Možemo reći da ovaj program je ucrtan u srce e, duha suradnje Europske unije jer on približava različite e, države članice i pokazuje u kolikoj mjeri je Europska unija ovdje jedna dodana vrijednost. Međutim, e, ovaj program nikad nije bio jednostavan, on je dosta složen. Primjerice, zbog ograničenja u odnosu na kriterij za izbor, odnosno pristup takvim programima. Nadamo se da će se to u budućnosti poboljšati, u to vjerujem. I jedan od strateških e, ciljeva e, mojih, e, mog mandata je da imamo bolje koridore i da dodamo jednu pravu morsku dimenziju ovome. Imat ćemo priliku da o tome e, e, razgovaramo, e, da poboljšavamo ovu morsku, pomorsku dimenziju i to je nešto što će sigurno biti korisno za TNTT i za cijeli europski prostor. Trebamo naglasiti integraciju cijelog lanca prometa, treba pospješiti E, povezanost luka, na primjer. E, tako da smo već imali razgovor sa državama članicama putem e, pomorske udruge kako bismo stvarno vidjeli što nam valja činiti u budućnosti. Imamo jedan, jedno izvješće, to je primjer kandidata e, koji, se, e, koji je predložio da napiše izvješće i to stvarno e, podržavam. Što se tiče bolje integracije ovakvih koridora, trebamo imati jedan pristup koji se više temelji na regijama, jer na taj način možemo osmisliti nove prometne veze E, tu će nam trebati detaljni e, radni plan, akcijski plan, da vidimo točno kakve su potrebe država članica. Imamo čitav niz radnih skupina koje rade e, na ovom pitanju. Dakle, različite koridore treba povezati usporediti kako bismo na najbolji način razumjeli kako osmisliti sinergije i nove destinacije, na primjer. Evo imam jednu konkretnu radnu skupine e, od kopna prema e, vodi, mori, moru, e, koji se bavi pitanjem povezanosti otoka, e, a sve to s obzirom na Brexit. Ovo geopolitičko pitanje je e, dobar primjer toga kako će e, će ovo funkcionirati. Kako ćemo smanjiti, skratiti rute, pomorske rute između recimo Francuske i otoka i na taj način osmisliti novu alternativu za koridor koji postoji u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu. E, postoje razni izazovi pred pomorskim sektorom, ozelenjenje istog, to je jedan od velikih izazova, kao i digitalizacija istog. E, imali smo već u prošlosti ove ciljeve i e, i našao sam 50 most projekata 166 milijuna eura, većina e, su bila vezana upravo za pitanja ozelenjenja. Dakle, to je nešto što trebamo e, poboljšati u e, pomorskom sektoru. 1,6 milijardi upravo za ovaj pomorski promet i cijeli program vezan za isti. E, imamo e, važne dijelove za radni plan sljedeću godinu. Treba razviti održive, e, nevidljive i pametni pomorski, evropski pomorski prostor. E, radi se o ciljevima koji su važni za Europu kao što je poboljšanje kvalitete zraka, vode i e, borba protiv klimatskih promjena. Trebamo e, investirati u dekarbonizaciju, u nove inovativne sustave koji bi bili ekoprijateljski nastrojeni. Treba poboljšati i pomorski e, promet tako što ćemo imati bolju povezanost s koridorom i bolju povezanost sa dalekim e, krajevima Europske unije i e, zemljama u susjedstvu. Potrebno je imati pametniji europski pomorski promet putem digitalizacije samog sustava upravljanja prometom i tako dalje. Cilj mi je, e, krajnji cilj, da imamo stvarno pomorsku, snažnu pomorsku e, dimenziju koja će povezati e, te koridore, puteve i luke. Trebamo imati održivije luke i održiviji pomorski prometi transporta. U tom smislu pozdravljam Europski zeleni plan koji e, je najbolji način da ispunimo ciljeve vezanih za klimatske promjene. E, ja smatram da već dvije petine e, prometa unutar Evropske unije pokrivaju kratke e, pomorske veze i žao mi je da to nije dijelo zelenog plana. E, volio bih e, dobiti potporu Trana u vezi s ovim. Vidim da rezolucija EU-a još nije govorila o ovom problemu, pa stoga trebamo na tome insistirati, trebamo o tome razgovarati. U svakom slučaju zahvaljujem na pozornosti i e, nadam se mnogim pitanjima. Hvala. Hvala. Hvala na vašem uvodnom govoru. odmah dajem riječ gospodinu e, Ruetu u odnosu na željeznički e, promet. Sedam minuta. Hvala, dame i gospodo, svima hvala i veliko mi je zadovoljstvo što sam s vama. Prvi put ću vam nešto reći o tome što činim kao koordinatora na, na tom sam mjestu od početka prošle godine. Znam da ćemo se češće viđati i znam da pripremate izvješće o inicijativama, pa sam spremam o tome s vama razgovarati. Reći ću vam kakav je naš radni plan, nadam se već u svibnju ove godine, pa ćemo tada imati prilike o ovome zajedno razgovarati. Što ja mislim o, o, ovom e, cijelom projektu? Mislim da je ovo predugo trajalo. E, ubrzali smo stvari e, u prošle godine. tako da sam sada nešto zadovoljni jer se više ne postavlja pitanje hoće li doći do RTMS-a, već kada i kako i upravo na tome radim, a imam i političku kontrolu Europske Evropske unije. E, zašto? Kako bi e, ovaj, ovaj, dio e, kad došao što prije i kako bi smo, bismo pojednostavnili dio kako. E, tek sada imamo ova četiri tehnička stupa, e, imamo e, era koja je dakle taj tijelo za sustav, imamo DGMUV koji sudjeluju i druge glavne uprave i sada stvarno možemo reći da smo svi uključeni u ovaj projekt. Tako da imam povjerenja u to da ćemo uspjeti. E, Tijekom prošle godine radio sam zajedno sa svim dionicima, e, vlastima u državama članicama, dostavljačima, e, dionicima i akterima iz željezničkog sektora e, i imam svoju web stranicu i možete vidjeti na njoj da sam prošle godine organizirao 19 sastanaka. Evo, bio sam stvarno entuzijastičan, ali evo sad ću vam dati neke činjenice koje će vas možda malo otrijezniti. Dakle, imamo e, plan Europske unije za RTMS, provedbeni plan i koji predviđa e, prije toga ću odati e, počast gospodinu Vinku koji mi je prethodio na ovom mjestu i koji je 14 godina stvarno radio eh, na RTMS-u kako bi ostao dakle eh, kao prioritet. Dakle 15.000 km koje treba realizirati do 2030. godine. Eh, do sada smo uspjeli nekih 5.000 ostvariti RTMS-a provedbe dakle unutar Europske unije još uvijek je to puno manje nego što e, predstavlja RTMS u svijetu. E, dakle, 30 37% e, provedbe e, u odnosu na 2023. godinu. I e, zašto? Upravo zato što se države članice obvezale na 4000 km RTMS-a do 2020. godine, u 2020. godini. Evo, malo smo kasnili već u odnosu na prethodno preuzete obveze, a sada bih rekao da su one na neki način pod kontrolom. Neću sada duljiti o tome. Druga stvar, nešto o čemu možda do sada nismo toliko razmišljali, to je da nam treba istovremeno jedan ambiciozni program e, obnove e, samih e, vozila i lokomotiva. Neke države članice su odlučile takvu obnovu obaviti na razini e, država članica. Imamo od 15.000 do 21.500 e, novih vozila koji imaju RTMS, ali treba isto obnoviti i ove prethodne, ove već postojeće, a tu govorimo od 8500 do 13000 e, vozila koliko je to e, zapravo e, vozila na godinu koje bi trebalo dakle obnoviti. E, o tome smo razmišljali i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. Imamo ovaj radni plan u odnosu na provedbeni plan unije u odnosu na, na vozila. To zapravo nema ekonomski smisla s ekonomskog stajališta ako samo radimo na prugama, a ne obnavljamo i vozila. Drugo pitanje, pitanje e, financiranja. Vi ste nam tu od velike pomoći. Potrošili smo 1,2 milijarde, milijarde u prošlom e, razdoblju i 1,9 imamo e, različite mogućnosti za RTMS, recimo za prototipove. E, dosta e, toga se događa na razini e, financiranja, ali opet ukratko treba mi još novca. Moramo ubrzati stvari, ukoliko to stvarno želimo, onda nam treba i takav jedan financijski poticaj. E, trebaju nam regionalni fondovi, e, treba nam Europska banka, trebaju nam e, nacionalni, regionalni fondovi i ono što nam treba to je jedan stabilni financijski okvir kako bi smo uspostavili industrijske kapacitete Vremena nema puno ali e, evo još dvije stvari koje nas brinu. Imamo preko 20 nacionalnih sustava za signalizaciju. To nema nikakvog smisla. E, trebamo stvarno ukinuti ove e, sustave klase B i kroz raspravu s vama, kroz razgovore s vama tijekom idućih mjeseca, e, mjeseci ćemo upravo razmisliti o tome kako ugasiti ovu klasu e, B. Zašto nam je to, e, zašto nam je trebalo toliko vremena? Zato što organiziramo tranziciju između starog prema novom svijetu. Ta tranzicija je sve složenija i sve više i više košta i sve više će koštati ako svaki put treba uzeti u obzir stari sustav. Dakle, to je jedna od poruka koju trebamo uzeti u obzir. Druga stvar, druga poruka je da trebamo pojednostaviti rtms a Kada govorimo o RTMS-u, onda govorimo o upravljanju željezničkim sustavom. Ne govorimo o signalizaciji, ne govorimo o radio komunikacijama. Govorimo o upravljanju željezničkim prometom još će se neke stvari pojaviti, nove stvari, tako da moramo organizirati stvari na način da ono ugražava e, buduću, e, budući razvoj. Treba nam, e, trebaju nam ulaganja sada. Gospođo predsjedateljice, moje iskustvo tijekom posljednjih godina je da svaki put kada govorite o RTMS-u, svi kažu da je to zlatni standard na svjetskoj razini. I upravo zbog toga ga se e, provodi i izvan Europske unije. E, I to je e, ponekad jednostavnije. Mi, zbog toga što oni nemaju ništa prije, a mi moramo organizirati jednu tranziciju koja je vrlo složena i ukoliko to uspijemo učiniti brzo, onda ćemo sigurno uspostaviti kamen temeljac za jedan učinkoviti i željeznički sustav. E, čuo sam o, da govorite o pomorstvu, ali e, uz svo dužno poštovanje e, željeznički promet je još uvijek onaj koji je najvažniji i najodrživiji. Do. Hvala, hvala. Evo, otvaram već raspravu odmah sad. Gospodin Marinescu, izvolite, dvije minute, koordinatore. Hvala vam lijepa. Drago mi je što vi predsjedate. Gospodine Bodovik. Hvala vam. E, ja zahvaljujem mom zamjeniku koji me jutros zamijenio. Govorili ste o dekarbonizaciji pomorskog prijevoza i zapravo e, nisam čuo neke konkretne mjere e, zanima me biste li nam mogli nešto određenije reći o tome. I također e, i e, evaluaciju sustava e, trajekata koji bi prevozili kamione, recimo Genova, Venecija, bile bi za to luke, da bi se na taj način smanjile emisije a o tome se u posljednje vrijeme puno govori. Gospodin Rojte, hvala vam lijepa na poslu koji ste odradili i RDMS je jako dobar sustav, ali vas želim pitati jeste li uzeli u obzir interoperabilnost i njeno trenutno stanje, harmonizaciju i standardizaciju željeznica općenito eh, i eh, interoperabilnost sa RTMS-om eh, a čujem da to nije na željenoj razini i da imamo više sustava tako da, evo, e, opet imamo i veliku raspravu o Green Dealu, zelenom planu, prelasku na željeznicu, dakle sa cesta na željeznicu. Što se tiče koridora koji sad ne funkcioniraju, e, kao što je bilo predviđeno da će ipak biti, tako se mislilo pred 7-8 godina, dakle e, RTMS je trebao postojati i biti interoperabilan na e, svim ovim koridorima i trebao je biti e, atraktivan za e, sve dionike i prijevoznike. Hvala vam lijepa gospodine Marinesku. Za socijaliste gospodin Danielson. Hvala vam lijepa na vašim zanimljivim prezentacijama. Što se tiče autocest, morskih autocesta, imamo na njima upravo neke od najvećih zastoja i rekli ste da je prvi stup održivost pa to treba uskladiti s ambicijama komisije, novim zelenim planom i tako dalje. Mene zanima kako vi vidite, e, što vi smatrate najvećim izazovima e, po e, održivost pomorskog sektora. Što se tiče interoperabilnosti, a to je pitanje koje se mora riješiti. Imate li kakvih dobrih primjera na koje biste nam željeli skrenuti pozornost primjera država ili regija e, i dakle interoperabilnosti između pomorskog i drugih oblika kopnenog prijevoza. A što se tiče RTMS-a, i vi ste rekli, a rekao je gospodin Marinescu, da je to ključni sustav za postizanje dobrog željezničkog sustava u Europi. Nisam čuo baš svaku riječ koju ste izgovorili, ali e, čini se da ste zapravo dali do znanja da zaostajemo. Dakle, trebali bismo ubrzati. I u mojoj e, državi e, ovo sustav čini kontroverznim jer imamo regije u e, kojima još sustav ne funkcionira, a njegova uspostava je skupa, radili se međutim o pravom europskom sustavu i imali onda smisla ulagati u lokalne sustave. Dakle, tu je nekako treba dobro odvagnuti, a regije e, zapravo e, idu možda malo unaprijed i to podrže, a ne znam što je realno. I e, što mislite, koji je realan vremenski okvir za postizanje ciljeva? i zašto bismo mi to trebali raditi ako cijeli sustav zaostaje. Hvala vam lijepa, gospodine Danielson. A sada dajem riječ gospodinu Rikeu. I meni je drago da nam se vratila koordinatorica, gospodine Bodovik. Pomorski prijevoz se može uključiti e, i e, uklopiti s morskim autocestama i Također govorili smo i o kratkim e, rutama e, prijevoznih e, pomorskog prijevoza. Gospodine Rote, jedno financijsko pitanje imam za vas. Tko financira materijal koji se ukrcava, odnosno jesu li to e, prijevoznici, tko je zadužen za financiranje i što je sa e, financiranjem infrastrukture. Dajem riječ gospodinu Kofu. Nadovezao bih se na pitanje kolege o financiranju. Zanima me detaljnije, detaljnija informacija o tome tko e, financira RTMS. Dakle, čini mi se da se to se odvija dosta sporo. Jesu li tvrtke ili države e, krive za to? Tko to blokira ili tko predstavlja prepreku? Jesu li to e, željeznice e, koje ne žele prihvatiti tu tehnologiju ili se jednostavno, ha, jednostavno radi o problemu na nacionalnoj razini? A u pogledu pomorskog prijevoza, naravno spomenute su E, i spomenuti su i izazovi koji će uslijediti nakon Brexita za Irski otok. E, dakle, želio bih čuti više o tome. Znam da se raspravljalo o mogućnosti trajektnih linija između Južne Irske i Francuske ili Nizozemske ili drugih e, morskih luka i zanima me što bi se u vezi s tim moglo učiniti te me zanimaju kratke e, rute e, pomorskog prijevoza i racionalizacija e, lučke infrastrukture za to da se prilagode upravo ovakvim kratkim rutama. Hvala vam lijepa. Imam pitanje za gospodina Ruta. Mi bismo željeli poboljšati RTMS i to bi koštalo s digitalizacijom oko 100 milijardi eura i ne znamo kako to izvesti? Jedini način e, da se to postigne je da se uključi Evropska komisija. E da bi se e, više novca skrenulo prema RTMS-u e, kroz ulaganja i tako dalje. Ali trenutno imamo pokriveno nekih 10%. Vidio sam vaše podatke. Mislite li da će Europska komisija biti sklona e, ovome ili ne? Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Findesi. Hvala lijepa predsjedateljice i pozdravljam povrata gospodina Ruta, sjećam ga se e, sa čela Digimuva. E, želim se e, koncentrirati na RTMS. Brine nas činjenica da kasnimo i zaostajemo. I imate apsolutno pravo da e, zapravo se još nije počelo raditi na iznalaženju nedostajućih sredstava i e, trebalo bi kombinirati različite izvore financiranja, e, neki blending, Europska investicijska banka, nacionalni doprinosi, sve da bi se postiglo dostatno financiranje i e, isto tako da bi se privuklo i privatne investicije. S druge strane, želim znati i e, gdje je taj dijalog, e, um, kako on stoji u komisiji i kako ide taj prijedlog. I mislim da nam treba biti jasno da RTMS može biti velik doprinos zelenom planu o kojem sada jako puno slušamo i da bi takva tehnologija i njeno poboljšanje e, apsolutno mogla e, pomoći oko smanjenja zagušenja prometa na cestama e, i mogla bi zapravo doprinijeti smanjenju emisija. Dakle, tim putem moglo bi se postići ono o čemu se sad puno govori. Imate li nešto što bi e, moglo ukazivati e, kakvu vrstu političke podrške trebate da bi se ovo postiglo? Gospođa Kontura, izvolite. Zahvaljujem vam na izlaganju. Zeleni plan e, koji je predstavljen e, kaže da bismo i do 90% morali smanjiti e, štetne emisije i to je prioritet. To bi značilo da treba smanjiti 75% kopnenog, odnosno cestovnog prijevoza i to tako da se više osnaži željeznički i pomorski promet, da ta neka kombinacija bude povoljnija. E, često se tu onda previde neki elementi. Kada e, gledate tih 90%, e, važno je ne zaboraviti o opskrbu otočnih područja. Važno je gledati i održivost pomorskog prometa. Tu, je, tu treba uključiti stručnjake i stručno znanje zato bih e, voljela čuti e, kakvu ulogu u ovome svemu e, ima zeleni plan. Također, radi se i o pristupu trgovinskim putevima, pristupu trgovini, ne samo među državama članicama, nego i u internacionalnom prometu. Znači, ovo što radimo e, trebalo bi biti zapravo nešto što će imati značaj prekograničnog e, projekta. U svakom slučaju postoji još mnogo otvorenih pitanja kada govorimo o reviziji e, koncepta za TNT. Gospođa Bilbao, imate jednu minutu, izvolite. Želim gospodina Ruta pitati e, o mogućim pozitivnim vijestima i e, i rekli ste da e, su ovo kontrolirana kašnjenja i kako vi predviđate smanjenje broja sustava signalizacije, dakle rekli ste da ih je 20 i imaju li države kakvu strategiju e, u pogledu tog reduciranja i e, što je točno u planu i kakva bi bila tranzicija prema konkurentnijem i održivijem sustavu ako se ne ide e, sa izgradnjom TNT-a tnt Mislim da je e, za Europu prava prilika da se dovrše ovi projekti. Hvala lijepa, gospođo Bilbao, gospođo Rapini, minuta. Hvala vam lijepa. Imam pitanje za oba govornika. Za prvoga govorili ste o pametnim e, morskim prostorima i e, povezivanja luka sa posebnim točkama ili točkama od posebnog interesa. E, osim toga, zanima me na koji način biste poboljšali konkurentnost. A što se tiče RTMS-a, rekli ste da ima 20 različitih signalnih sustava. Kad ćete to pokušati harmonizirati? Imamo problem koji se odnosi na konektivnost i interoperabilnost i kvaliteta e, cestovne infrastrukture u nekim državama je doista loša i e, bit će teško postići konektivnost bez ulaganja u infrastrukturu. Možete li nam reći više detalja koji se odnose na ovih 4000 km u 2020. Odakle sredstva za to? Hvala lijepa. Gospodin Karski, izvolite vi, jedna minuta. Hvala gospođa predsjedateljice. Evo, eh, vi ste u vašem izlaganju rekli da politika morskih autoputeva se treba bolje uskladiti sa koridorima ovog e, centralne mreže, središnje mreže, ali istovremeno kažete da ćete e, se više baviti perifernim regijama. Ja dolazim upravo iz jedne takve periferne rezije, ja dolazim iz Bresta. To je grad koji ima više od 100 tisuća stanovnika i najudaljeniji od svih e, koridora središnje mreže. Osim možda sjevera e, Švedska. ali evo pogledajte malo kartu i vidjet ćete, doduše nisam siguran da u Švedskoj zapravo uopće ima puno gradova od 100.000 stanovnika. Evo, gledam to iz svoje male perspektive, ali čujte, tamo e, su građani koji računaju na mene i što ćete učiniti da poboljšate i približite periferiju ako se usredotočite opet najviše na ovu središnju mrežu. Hvala. Gospođa Vind, jedna minuta. Hvala vam na ovom kratkom pregledu, a dalje ću govoriti danskim. kada pogledate opremu e, koja se koristi u tom prijevozu, e, koja je potrebna recimo za pretovar e, tereta sa željeznice na brodove, to je isto važno pitanje. Voljela bih čuti i mišljenje o tome. Hvala. E, gospodine Bodevi, gospodin Rute, hvala vam na vašim izlaganjima. Imam dva mala pitanja. Prvo je pitanje sljedeće. Kako ćemo e, osigurati da zemlje e, koje su već tehnički naprednije u korištenju ERTMS-a sada zaostanu i kakav je plan u vezi s potporom? Ako se već radi na način da su to e, prekogranični projekti, onda treba razmotriti i kakvo će biti financiranje. U svakom slučaju mislim da bi bilo šteta da oni koji su napisali zadaću na vrijeme i koji su već tu e, sada uznapredovali budu na taj način zakinuti jer će sredstva ići drugima. Mislim da projekt e, najbolje funkcionira ako svi radimo zajedno, a to možemo uspjeti samo ako imamo pametnu željezničku mrežu diljem Europe. Treba vidjeti e, gdje je zapravo, gdje škripi i kako najbolje povezati te dvije mreže. Hvala. Evo ja sam se upisala pa imam dva velika pitanja. Govorili ste o zelenom planu, e, što od toga očekujete i koji su vaši prijedlozi za zeleni plan, što treba biti tamo. Druga stvar koja mi je jako važna, a to je da govorimo o e, morskim autoputevima i to vrlo dugo, već dugo vremena, više od 22 godina. A isto vremena e, rješenja su stvarno različite. Na razini G20 nam se kaže da treba imati manje plovila, a vi nam kažete da treba osnažiti cijelo to pitanje morskih autoputeva. Dakle, kako ćete se složiti, a jednom kada do toga dođe, onda ih stvarno treba dovršiti. Imamo ih nekoliko u Europi, što ćete učiniti kako bi države članice preuzele svoju odgovornost u odnosu na to pitanje. I sada e, vlakovi. Jučer e, smo e, inaugurirali Brisel Beč noćnu vezu, noćni vlak. E, što ćemo učiniti kako bi e, smo ponovno otvorili e, željezničke linije koje jesu postojale, a koje su potpuno nestale, primjerice iz luka. Dakle, imate sada pet minuta svaki od vas da odgovorite na sva ova pitanja koje ste čuli. Znam da vam neće biti lako ali e, nemamo puno vremena, pa izvolite e, gospodine e, Badvig, vi ste prvi. Evo, Odgovorit ću na njemačkom. Spominuli ste čitav niz različitih područja. Prvo ću početi s onime gdje imamo određene deficite. E, prije svega e, postoje još luke u Europi e, gdje nema tih potrebnih modaliteta, recimo spoj sa željeznicom. S druge strane imamo vrlo problematični sustav otpreme tereta ono što mi želimo to je taj single window, jedno mjesto za sve carinske formalnosti gdje možemo to sve povezati. To je važno. Mi se bavimo upravljanjem pomorskim prometom, a kada se vratim sada e, na pitanje kolege iz Rumunjske, onda e, se pitamo kako prebaciti taj program na e, drugo područje. Evo vam primjer iz Barcelone. Postoji e, takozvani Civita Vecchio, oni žele prebaciti taj promjer na Ankonu, tu bi moglo dalje se ići u Hrvatsku ili Sloveniju i Zapadni Balkan pa do Grčke. E, takva ideja recimo, taj koncept bi značio da bi se znatno smanjile štetne emisije e, i smanjuju se putevi za više stotina milja. To je koncept koji treba podržavati. E, znamo da će učinak biti e, vidljiv odmah. Ako govorimo o zelenom planu i dekarbonizaciji prometa, e, govorili smo da će jednog dana brodovi na vodik preuzeti promet. Znamo što svi mi želimo i u vijeću i u komisiji, onda trebamo se na to usredotočiti. Trebamo ulagati u područja koja želimo razvijati E, to sve ide zajedno. Trebaju nam novi koncepti jer time možemo puno toga postići. E, drugo što ste govorili je kako da luke posluju ekonomičnije. Znači moraju e, biti puno učinkovitije. Moramo uzeti u obzir da tu imamo i područja koja, su, koja trebaju sigurnosnu zaštitu. To trebamo i dalje održati. A digitalizacija će nam omogućiti velik, velik korak naprijed. Ako želimo e, potaknuti e, takav razvoj, onda moramo dati pozitivnu motivaciju. Postoji takozvani eko e, Ima već sustav recimo u Španjolskoj i onda e, e, kako je to uspostavljeno? E, kako nagraditi nekoga tko je umjesto da vozi par tisuća kilometara kamionom prešao na prijevoz brodom? Na taj način recimo prijevoz brodom postaje još ekonomičniji. Eto to je koncept koji isto treba razvijati. Zatim ste pitali u vezi, s, postavili ste pitanja u vezi s područjima koji su vama važni u vašim regijama, recimo luke i tako dalje. E, spomenuli ste otoke. E, postoje otoci gdje moramo pokrenuti e, inicijative da se razvije taj promet. Pogledajte kakvi su moguće veze između susjed, susjednih područja i zemalja. Nazdravlje, netko je kihnuo. Pogledajte recimo razvoj u nekim zemljama Afrike. Učinci se već vide E, već se miče to opterećenje cestovnog prometa i polako se premješta e, težište na pomorski promet. E, još bih još htio reći koja regija je učinkovita. Moram spomenuti regiju, Baltičku regiju. Tamo ima dosta dobrih projekata i vrlo je jak promet na Baltičkom moru. E, toliko se već povećao taj promet da sada razmišljamo o boljem upravljanju tim promet kako bismo mogli prevoziti tamo još veći e, volumen. Recimo imamo e, situaciju u pogledu povezanosti s lukama. Te, tente možemo razvijati samo ako je to povezano s lukama. Znači moramo e, pronaći način kako povezati dvije luke međusobno na način da e, se otklonimo od cestovnog premeta i povežemo ih vodenim putem. Također čulo se i pitanje e, kako poboljšati suradnju između željeznica i kratkih pomorskih pruga to je nešto o čemu vrijedi razmisliti. Također treba e, promicati opskrbne lance koji e, preferiraju neke druge logističke lance, a ne ove u kojima sada dominira cestovni promet. Ako nam to sve uspije povezati, onda ćemo moći postaviti zajedničke ciljeve i e, sigurno će se onda i ove kratke pomorske pruge uklopiti u zeleni plan. Ja se već unaprijed veselim raspravama koje ćemo o tome voditi ovdje na odboru i drugdje i sve vas skupa pozivam da e, i dalje razvijamo e, e, raspravu o tome. Hvala. Hvala gospođo predsjednice. Dakle, prvo pitanje interoperabilnosti koje smo čuli. dosta vas je postavilo za pitanje, među njima gospodin Marinesk. Situacija sada nije ista nego ona koju smo imali prije, proteklih godina. Hajde, poslušajmo. Dakle, imamo jedno nadležno tijelo e, u Valansijenu e, koje je zaduženo upravo za pitanje željeznica. E, to je, dakle, e, nadležno tijelo za RTMS, za cijeli sustav, te se ono može baviti svim problemima interoperabilnosti. Problemom stavljanja na tržište lokomotiva, time se bavi ERA, dopuštenje e, javne nabave RTMS-a, isto ERA, se time bavi. Tako da možemo reći da smo sada riješili jedan problem koji postoji već dugo vremena, trebalo nam je vremena za to. Marinesko, you ask about the freight e, gospodin Marinesko isto tako pitao o slobodnim koridorima. Uvjeren sam da trebamo kada ih razvijamo, kad razvijamo te slobodne koridore i evropske mreže, da zapravo radimo dvije politike koje su povezane e, posebno, a trebamo se zapravo tim pitanjima baviti zajedno moramo o koridorima za prevoz tereta razmišljati zajedno. Iako oni imaju funkcionalnost koju trebamo imati na umu, koja je dodatna e, funkcionalnost e, u odnosu na RTMS. Međutim, i takvim koridorima je potreban RTMS u odnosu na sistem upravljanja, učinkovitog upravljanja cijelim sustavom. Nadalje, postavljeno je pitanje regija koje, e, koje provode RTMS i onda se e, postavi pitanje zašto to činiti ako to netko već e, čini ili netko to ne čini. Tako da jednostavno u jednom trenutku moramo odlučiti da ćemo imati potpunu provodbu RTMS-a i da nađemo sredstva za to. Gospodine Leke, vi ste s pravom postavili pitanje materijala e, i e, u kakvom je stanju taj materijal. Treba nam jedna europska strategija za to. Mi e, to financiramo, dakle sami, sam materijal. Međutim, različite države članice imaju različite strategije što se tiče javnih sredstava. U Nizozemskoj to imamo, u Belgiji, ali možda ne u Švedskoj ili negdje drugdje. Drugim riječima, ponekad čujemo i argumente koji zapravo nisu prihvatljivi, recimo državni poticaj. To trebamo prekinuti i mislim da ću u svojem radnom planu nešto o tome reći u svibnju. Ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ali evo čuo sam e, pitanje koje mi se čini važno, ali je teško riješiti taj problem. Kako ćemo prisiliti države članice da prestanu uporabu sustava klasa B? Čuo sam to i u razgovor u odnosu na TNT, ali sigurno i u odnosu na TSI i tako dalje, trebamo razmisliti o tome da jednostavno odlučimo o jednom datumu e, kada ćemo e, prestati koristiti te e, sustave klase B. To neće biti lako, morat ćemo naći rješenje za sve sporedne linije, ali moramo to učiniti. jer kada eh, popravljate i ažurirate eh, lokomotivu i kada pogledate kakve sustave treba eh, instalirati u te lokomotive, onda vam je jasno zašto to toliko užasno puno košta. To je zapravo jednostavan razlog i jasan razlog za ubrzanje cijelog ovog projekta. A sada nešto u odnosu na financiranje, onda više neću dalje. Dakle, možemo mobilizirati čitav e, niz sredstava uz jednu poteškoću. Poteškoća je da je upravo e, infrastruktura ta koja će najviše dobiti od e, ovoga, ali on možda neće oni možda neće biti voljni dati novac e, željezničkom sustavu. Ali onda ćete možda ta sredstva dobiti iz e, Ministarstva financija. Ali imamo sigurno i neka druga rješenja, EU e fondovi, kombinacija javnih i privatnih fondova i tako dalje. Imamo primjer iz Italije koji je jako dobar. Italijanske željeznice su puno toga učinile primjerice jednu studiju e, koja e, je pokazala da je puno jeftinije imati ERTMS. Međutim, e, to je samo jeftinije ako investiramo i u lokomotive i u cijeli sustav. I upravo zbog toga moramo odlučiti o jednom datumu, 2050. možda i ranije, i to da nećemo imati samo RTMS u tim nekim koridorima, ali i e, ono što su učinile i druge države članice, neke države članice, e, Švedska, e, Njemačka, Nizozemska, Italija o tome razmišlja, da jednostavno RTMS bude na najvažnijem dijelu mreže. Hvala gospodine Bodvin, hvala gospodine Ruete na svim vašim odgovorima. Ostaćemo u vezi jer na neka je to pitanja nismo dobili odgovore. Gospodin eh, Pierre Skin je rekao da neki gradovi eh, će se naći u složenoj situaciji. Moramo se i tim pitanjem pozabaviti. A moramo se pozabaviti i pitanjem zelenog plana. Što očekujete od toga? Eh, čuli smo neke konkretne prijedloge Trebamo pokrenuti tu novu dinamiku e, željeznički promet, e, pomorski promet. E, pitanje financija će se uskoro postaviti. Hvala što ste došli. Molim da jedan aplauz za naše governike. Hvala. Allez, nous continuons Nastavljamo s radom. Zamolit ću e, rumunske e, prevoditelje e, iz vaše kabine dolazi svjetlo. Možete li malo pokriti taj prozorčić kako mi svjetlo ne bi išlo direktno u oči. Evo, vidite, nemaju ali, stavili su e, stavili su e, našli su rješenje stavili su jedan papir na izvor svjetlosti. Vidite kako oni surađuju. Francuska kabina, ugledajte se na njih. Zahvaljujem e, rumunskoj kabini. Hvala, vi pomažete e, predsjednici. Evo, sad ću vam objasniti. U e, rumunskoj kabini i postoji prozorčić. Francuska kabina mi kaže da to nije moguće, da to jednostavno nije moguće učiniti. Međutim, Rumuni su mi pomogli rumunska kabina je našla rješenja, stavili su e, papir kako bi e, mi pomogli. Evo, I zato sam prozvala francusku kabinu da vide kako e, su mi Rumunji pomogli. Ma da, Rumunska će vam uvijek pomoći. Mi smo tu da vam pomognemo i da vam bude udobno. Evo, odlični uvjeti prije glasanja. Evo, dobar dan svima, jer neka od vas još nisam vidjela. E, od početka ove godine, pa ću vam stoga zaželjeti sretnu novu godinu vama, vaše obitelji svima onima koje volite. Želim vam jednu uspješnu godinu punu zdravlja. Gospođo Grabini, želite glasate? E, ja sam pristana pa vam kažem prvo sretna nova godina. U svakom slučaju nadam se da će ona biti za vas uspješna, a i da će biti uspješna i produktivna za naš odbor. Prije no što krenemo na glasovanje, provjeravam imamo li kvorum. Evo idemo elektroničkim putem to provjeriti. Allez. Voilà, le vote est ouvert. U redu, evo krećemo. Sada zatvaramo glasovanje. Evo, nema previše jednih ili drugih, niti premalo. Situacija je povoljna. Počet ćemo prije toga. Reći ću vam da e, su četiri e, glasa e, glasanje u odnosu na potvrdu. Dakle, tu ćemo imati e, jednostavnu većinu. Nakon toga idemo kako slijedi. Nakon tog e, glasanja napisat ću pismo predsjedniku Korepera. Nakon toga e, će vijeće usvojiti prvo čitanje, a onda ćemo to dati parlamentu za drugo čitanje. Evo, sada svi znate kakav e, je, kakva je procedura. Idemo sada na glasanje. Počinjemo sa elektronički prijevoz e, robe željezničkim putem. E, gospodin Deli je izvjestitelj. Izvolite. Vidim da imate osmijeh danas. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I izvješće je usvojeno više od 47. Hvala gospodine Dele. Idemo dalje. Drugo izvješće. Dakle, pitanje kontrola i specifičnih pravila u odnosu na upućene e, vozače u e, cestovnom prometu. Izvjestiteljica, gospođa Konečka, elektroničko glasanje je otvoreno. Le vote est... Glasanje je zatvoreno. I, I ovo izvješće je usvojeno. Gospodine Mijenjesku, imate li neki problem? Što se događa? Nastavljamo. Drugo izvješće u odnosu na paket o mobilnosti minimalni zahtjevi u odnosu na maksimalno trajanje vožnje po danu i po tjednu uz e, stanke i e, razdoblje odmora. Izvješće gospođe Virkunen. Počinjemo s glasanjem. Zatvaram glasanje. I ovo izvješće je usvojeno. Idemo dalje. Dakle, izvješće u odnosu na izmjenu uredbe 1071-2009 e, i uredbe 1072-2009 e, kako bi ih, bismo ih preragodili e, promjenama u sektoru. Ovdje imamo izvjestitelja gospodina Ertuga. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno. Idemo dalje. Izmjena e, u dogovora e, između euro sredozemlje u odnosu na zrakoplovstvo. Dakle, između Europske unije i Maroka kako bi se uzela, uzeo u obzir pristup Bugarske i Rumunske Europskoj uniji. Glasanje je otvoreno. E, Glasanje je zatvoreno. Izvišće je odobreno. Idemo dalje. Dakle, bilateralni dogovor e, u odnosu e, na e, prometni na cestovni promet između Njemačke i Švicarske u odnosu na kabotažu što se tiče putničkih i turističkih autobusa a sve to u odnosu na granična područja ovih država. država. E, otvaramo glasanje, zatvaramo glasanje i usvojeno. A sada Italija koja treba pregovarati sa Švicarskom u odnosu na kabotažu E, za internacionalni cestovni promet, ponovno autobusi i ponovno granična područja. Gospodin Markus Feber je izvjestitelj, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. A sada zaključenje dogovora o povlačenju Ujedine kraljevine eh, i Sjeverne Irske iz Europske unije i eh, Evropske, eh, zajednice Europske atomske energije i ja sam izvjestiteljica. Otvaramo glasanje. Zatvaramo. više od 40. U redu, prolazi, odlično. Idemo dalje, 2018. razrišnica. Ovdje imamo izvješće gospođe Montero. I sada odmah amandmani. Amandman 2, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbačen. Amandman 1, za? protiv, suzdržani, odbačeno Tri. Za, protiv, suzdržani, odbačeno. Kompromis jedan, tko je za, tko je protiv, tko, tko je suzdržan, prihvaćen. Amandman šest, tko je za, tko je protiv, Idemo elektronički. Amandman broj 6. Izvolite. Zatvaram glasanje. Prihvaćeno. Amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Odbačen. je Amandman 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Amandman 10. Za? Protiv? Suzdržani? Odbačeno. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržani? Odbačeno. Amandman 14. Za? Protiv? suzdržani, prihvaćen amandman 15 za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Želite li provjeru? 15 provjera. 15. Prihvaćeno. Amandman 16. Za, protiv, suzdržani, odbačeno. 17. Amandman 17. Za, protiv, suzdržani, odbačeno. Amandman 18. Za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Amandman 18. Usvojen. Amandman 19. Za, protiv, suzdržani odbačeno amandman za 20 za protiv suzdržani odbačeno amandman 21 za protiv suzdržani usvojeno amandman 22 tko je za tko je protiv suzdržani usvojeno i sada konačni elektroničkim putem otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Usvojeno. I nastavljamo. Izvješće gospođe Grapini u odnosu na sve agencije. I sada krećemo sa Agencijom za pomorsku sigurnost. Za protiv. Suzdržani. Odbačeno. Amandman 2. Za protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 4. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 5. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 6. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 7. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. A sada konačno glasanje. Izvolite. Glasanje je otvoreno. Le vote est fermé. Largement adopté. Allez, nous continuons sur... Usvaja se, pa možemo ići dalje. Agencija za zračni promet za protiv suzdržani odbija se. Amandman drugi za protiv suzdržani usvaja se. Treći za protiv usvaja se. Za protiv suzdržani. A peti za protiv suzdržani. Nije jasno. Idemo elektronički provjeriti. Otvaram, zatvaram. Odvija se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li ovo provjeriti? 15 možemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 16 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 17 za, protiv, suzdržani. Nije jasno. Elektronička provjera. Otvaram glasanje o 17. amandmanu. Zatvaram glasanje. Usvoja se. I konačno završeno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram Usvaja se. I sad, Agencija za željeznicu. Prvi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje za osmi amandman.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 Zatvaram. Usvaja se. I sada e, sigurno zračnog prometa za protiv suzdržani usvaja se. Drugi amandman za protiv suzdržani usvaja se. Treći amandman za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 1 za protiv suzdržani usvaja se. Šesti amandman za protiv suzdržani, odbija se. Sedmi amandman za protiv suzdržani, odbija se. Osam za protiv suzdržani, odbija se. I konačno glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Usvoja se. Prijelaz na željeznicu. Amandman prvi. Za, protiv, suzdržani. Tko to ne želi glasati? Usvaja se. Drugi. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Peti. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se četiri, za, protiv, suzdržani. Usvaja se tri, za, protiv, suzdržani. Usvaja se šest, za, protiv, suzdržani. Odbija se sedam, za, protiv, suzdržani. Usvaja se konačno elektroničko glasanje. Zatvaram. Usvaja se. I sada aeronautika i čisto nebo, okoliš za protiv suzdržani usvaja se kompromis 1 usvaja se četvrti amandman za protiv suzdržani provjera otvaramo Glasanje za četvrti amandman. Zatvoramo. Usvaja se. Da, da, usvaja se. Peti amandman za, protiv, suzdržani. Usvaja se šesti za, protiv, suzdržani. Neki ne glasaju. Provjera. Otvaram glasanje. Za šesti amandman. Zatvaram. Odbija se. I to za jedan glas. I to se događa. Sedmi za protiv suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno, elektroničko otvaram, glasajte. Zatvaram. Usvaja se. Čestitke. Gospodine Frapini, svi su vaš, sva su vaša izvješća usvojena. Nastavljamo. On va vous laisser deux minutes pour sortir. Pour... Dam vam samo dvije minute da oni koji žele napustiti prostoriju to učine.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 Dakle, izmenjena je e, proračunska procedura, napravili smo jedno mišljenje u odnosu e, na proračunske orijentacije u odnosu na 2021. godinu. Eto, na taj način ćemo doprinijeti cijelom radu na proračunu, budući da pred nama e, je malo vremena, važno je da na vrijeme razgovaramo sa glavnim izvjestiteljem za E, proračun. E, gospodine e, Laru Turgo koji je sada s nama E, dobro došli e, na naš odbor i e, svaki put kada to zatražite možete doći razgovarati s nama ukoliko smo vam potrebni, ukoliko nas trebate, ukoliko imate neka pitanja, tehničke pitanje prirode, a sve to kako bismo surađivali. Evo, dati ću vam 10 do 15 minuta kako biste nam dali taj opći pristup a vi ćete se usredotočiti naravno na e, prometne infrastrukture. Ono što nas najviše zanima. Ono što nas zanima također je i e, da vidimo kako ste napredovali u vašem e, projektu orijentacije u odnosu na proračun. Izvolite, hvala svima, želim dobru e, sretnu godinu. Ja sam novi zastupnik i drago mi je što sam među vama. Eto, tu sam tek šest mjeseci, bio sam izvjestitelj u e, Sjeni u odnosu na proračun 2020. i ja sam e, opći glavni izvjestitelj u odnosu na 2021. Rečeno mi je da ako smo uspjeli dobiti 1,9 milijardi eura, E, što nije dovoljno, ali to je samo zato što je pet e, klubova e, ovdje bilo ujedinjeno i tu su šefovi država i vlada razumjeli da parlament je ujedinjen i da govori jednim glasom i uspjeli smo u tome. Dakle, i bilo bi dobro da uspijemo u istom ovom već u veljači ili ožujku jer e, prije neće biti to e, lako. E, evo, finsko predsjedništvo već traži 35% manje od onog što od stajališta parlamenta. Dakle, ako se dovoljno rano ne složimo, onda neće pregovori biti laki. Ja sam ekonomista pa ću vam pokazati neke PowerPoint prezentacije kako bismo to grafički pokazali je li to moguće tehnički gledano. Evo, čekamo. Dakle, koji su naši prioriteti? Prvi prioritet, a to se vas tiče, e, e, promet. Evo, vidimo e, prezentaciju. Oprostite, govorim francuskoj i zahvaljujem prevoditeljima. Ako govorim prebrzo, znam da govorim brzo, evo, čak i na... I za francuza govorim prebrzo. Kada sam bio na RTL-u, gostovao neki dan, onda su mi čak novinari rekli da govorim prebrzo. Ali evo, bio sam u Madridu prije nekoliko dana i tu smo govorili o klimatskim problemima i kada čujete, ne znam, ljude iz Bangladeša koji o tome govore, onda tek shvatite u kolikoj mjeri je to problematično. Govorili su u Bamakovu recimo o klimatskoj sidi. Rekli su da će zbog klime u Africi biti jednako e, puno žrtava kao što ih je bilo zbog side ako na vrijeme ne budemo reagirali. Dakle, unatoč svim tim konferencijama da e, trebamo imati pravu strategiju, a ta strategija se sastoji u jedinjenosti ovog parlamenta. Naše ideje moraju biti jasne i moramo mobilizirati građane. E, francuski bivši zastupnik e, je rekao da svaki put kad parlament traži više ambicije, onda se šefovi državi i vlada e, su složni u tome da e, do toga ne dođe. Tako da mi je taj zastupnik kada je otišao rekao jednu stvar, ima tu jednu poruku, a to je da moramo biti ujedinjeni, ako je parlament ujedinjen, onda će građani pratiti i dobit će više sredstava od šefova države i vlada, a ako ne, onda evo, mi smo tu, mi radimo, ali na kraju nećemo dobiti novca. Nećemo dobiti sredstva koje nam treba. Dakle, trebamo objasniti činjenici da se radi o vrlo ozbiljnom e, problemu i da bez obzira na sve ovo što se govori, na sve konferencije, na sve e, podatke, sve te promjene su tri puta brže nego što je to bio slučaj 1960. E, godine, na primjer, i unatoč svim zvoncima za alarm idemo sve, srljamo sve više prema toj točki kada više neće biti povratka. Dakle, na kraju ljeta e, je bilo prošle godine toliko vruće e, da smo imali 20 posto e, leda e, koji e, je otopljen, a ove godine, prošle godine u lipnju 40% ledenjaka se otopilo. Uskoro više nećemo ništa moći učiniti. U Madridu smo vidjeli da su zapravo sve oči uprte u Europu. Imamo ovu ambiciju koja je globalna, koja je na visokoj razini i stvari su vrlo važne upravo u prometu. Ako želimo E, pa, smanjiti za 50% ugljični dioksid, e, onda e, trebamo raditi na poljoprivredi, trebamo raditi na izolaciji zgradarstva, ali isto tako i na prometu i zbog toga mi je jako drago što sam ovdje kod vas e, na odboru za promet kako bi među vama našao upravo prijatelje i saveznike. Dakle, izgubili smo 40 godina i sada trebamo stvarno djelovati. Vidjeli smo prije Božića da će 14. siječnja E, izdati novi dokument, ali rečeno je bit ćete doista razočarani jer nemamo e, nova sredstva i to nam je rečeno rečeno nam je jasno da imaju jako malo novca dakle 7 milijardi u 7 godina to stvarno je neznatno ali rekli su da žele raditi s nama i mi smo rekli da mi e, pripremamo akcije upravo e, u odnosu na zastupnike u odnosu na građane da ih želimo uključiti u sve to i oni su nam odgovorili da nam to upravo treba dakle ako ste uspjeli pročitati taj dokument od prošle godine vidjeli ste da i komisija govori o tim ogromnim e, brojkama. Rečeno je da komisija prošle godine kada e, su razine ambicije bila puno manje, svake godine nedostaje 260 milijarde. To je komisija Juncker još ustanovila. A e, cijeli ambicije su bile na nišoj razini. A tu se uopće nije još uzimao u obzir prilagodba, koliko košta prilagodba i koliko to košta na socijalnoj razini. Ako se uzme sve to u obzir, ako se uzme u obzir infrastruktura, onda svake godine dostaje minimum 500 milijardi. Dakle, to su službene brojke komisije. Dakle, e, žele da sada nešto novo smislimo i e, imamo dakle te potrebe između 260 i 530 milijardi. E, imamo zapravo jako malo novca, jako malo obećanja, nekakvih 6 milijardi. To je nada koju imamo i ako ne bude još i vlastitih sredstava, onda nećemo otići dalje od toga. A što se tiče svježeg novca, 7 milijardi, 6-7 e, milijardi, e, to stvarno nije dovoljno i tu govorimo o nekom razdoblju od 6-7 godina. I e, Htio bih e, da e, zapravo radimo na konkretnim potrebama e, naših država članica u odnosu na infrastrukture, na promet, svakodnevne potrebe, kako bismo uključili građane u sve to, a kako bismo se onda obratili šefovima država i vlade u odnosu na te potrebe. Što se tiče zgradarstva, pa tu treba 50% zgrada investirati, to je naravno sektor koji će onda zaposliti jako puno ljudi i stvari nisu komplicirane. Ako imate novca, onda E, idemo, to se radi. Međutim, što se prometa tiče, to je malo složenije, e, tu treba inovirati. E, kao što znate, radimo na višegodišnjem financijskom okviru, istovremeno radimo na njemu, na proračunu 2021. na zelenom planu i na višegodišnjem financijskom okviru. Stvari moraju biti koherentne između ta tri stupa. I još jedna kriza koja je pred nama i s tim sam razgovarao sa gospodinom Nikolom Šmitom koji je povjerenik za socijalna pitanja. Imat ćemo sigurno jednu financijsku krizu koja je pred nama i imat ćemo istovremeno klimatsku krizu i ovu financijsku krizu. E, Drugim riječima trebamo nastaviti sa e, fundamentalnom misijom Europe i imamo e, ovu e, klimatsku krizu, nikada to nije bio slučaj do sada, a većina ekonomista smatra da ćemo pred, da imamo pred sobom novu financijsku krizu. U Sjedinjenim američkim državama imamo ogromno povećanje javnog duga, isto tako u Kini i ako se to događa u Kini, ako se to događa u Sjedinim američkim državama i ako je tamo situacija e, eksplozivna, e, to je vrlo zabrinjavajuće. Nikada još nismo vidjeli takvu evoluciju javnog duga i dakle e, situacija je zabrinjavajuća. 14 tisuće bodova prošle godine, prošle godine 29 milijuna E, bodova što se tiče spekulacija, drugim riječima puno, puno e, opasnija situacija nego što je to bilo 2007. godine. Upravo nas MFI e, upozorava na tu financijsku krizu koja bi mogla biti puno, puno gora od one koju smo imali prije deset godina. Ursula van der Leyen i komisija je predložila jedan sustav reosiguranja E, zaposlenih. Drugim riječima imamo sustav koji već postoji u Njemačkoj. Drugim riječima e, umjesto da e, date otkaz ljudima jednostavno ih manje plaćate, podijelite rad, manje se radi. Eto smo čuli od povjerenika gospodina Šmita. To se možda toliko ne tiče, ali imamo dva velika prioriteta parlamenta. Na jednu stranu moramo uspjeti u financiranju zelenog plana sa tim ogromnim paketom za promet i treba zaštititi E, zaposlenike, mala poduzeća u odnosu na ovu buduću E, financijsku krizu većina smatraju da će do nje doći već 2020. Možda možemo čekati do 2021. ali jasno je da e, je bolje e, popraviti krov dok je još lijepo vrijeme, dok je još sunčano, nego čekati prvu oluju pa onda popravljati krov. Dakle, trebamo braniti tu klasičnu misiju Europe, financirati zeleni plan na, na cijelom teritoriju Europe i umanjiti utjecaj te buduće financijske krize do koje će neminovno doći. Dakle, sredstva postoje. E, razgovarali smo sa e, bankom e, BI, imamo dvije male banke za klimu, 16 milijardi više, ništa ne puno. Međutim, Europska banka nikada nije imala toliko novca, 2,6 milijardi je stvoreno u dvije godine. Dakle, imamo i dugoročne investicije koje će e, investirati banka za klimu ukoliko ima sredstva za to. Međutim, ako nemamo vlastita sredstva, onda će ta banka biti doslovno smiješna. E, Europska središnja banka ne može to činiti, nema pravo jednostavno financirati takvu banku. Drugim riječima, e, E, ako e, imamo ta vlastita sredstva, to će promijeniti e, cijelu situaciju u odnosu na banku za klima. Dakle, treba nam takva jedna banka za klimu sa svojim vlastitim sredstvima. Što se tiče povjerenstva za proračun i ako nam treba više sredstava, onda trebamo naći e, nove izvore takvih sredstava. E, dakle, ako ćemo imati e, dodatni proračun, onda nam trebaju nova sredstva. Trebamo naći odakle E, imamo e, naravno velike dobiti, velike zarade e, u Europi, ali sada to treba otvoriti. Je li zaposlenici od toga dobijaju, je li to ide samo prema financijskom tržištu ili imamo pravo ulaganja i upravo MFI kaže da je to problem jer takvi novac, ta dobit, ta cijela financijska zarada ne ide u realnu ekonomiju već ide u financijska ulaganja. I upravo je Jacques Delors govorio da će to biti stvar stvarno problematično. Ja kada sam bio mlad, e, imali smo e, dakle dobit od e, koji su bili manje, danas su ogromne, imamo jako puno projekata. Svako mi kaže ako bih imao toliko milijardi više, svašta bi mogao učiniti, međutim sada to više nije slučaj. U Sjedinim američkim državama je od Roosevelta do Trumpa je e, e, porez bio 38%. Kad je Roosevelt došao e, sa svojim New Dealom, novim planom, on je financiran upravo saveznim porezom. Dakle, u četiri mjeseca on je uspio osmisliti takav jedan savezni porez, odnosno proračun. Kada je Kennedy rekao e, da otičemo na mjesec, to je rekao zato što je htio reći da možete imati e, velike ambicije, ali uz proračun, ako imate sredstva. E, proračun NAZE je u pet, u, za vrijeme Kennedyja 15 puta povećan. Evo, prosite, malo sam dugačak, ali pitanje koje se sada postavljaju to je kakva je vaša vizija za 2030. za 2050. a a sve to u skladu sa našom ambicijom da smanjimo za 50% emisije ugljičnog dioksida. Dakle, koja je vaša vizija, koje projekte imamo, a koje ne uspijevate financirati i e, na taj način možemo vršiti pritisak na e, šefove države i vlade i reći evo imamo taj, taj, taj e, projekt koji bi bio koristan u Njemačkoj, Italiji, u Francuskoj i to će e, osmisliti i stvoriti nova zaposlenja. Trebaju li nam novi alati? Evo recimo ova banka za klimu. Je li to nešto što bi bilo korisno? Je li to ulazi u proračun ili ne ulazi u proračun? Možete li nam pomoći? Možete li nam pomoći e, što vam treba e, za promet. Recite nam koje su potrebe, kakve su te potrebe, konkretne potrebe i je li e, možemo njih realizirati s ovim što imamo, sa sredstvima i sa alatima koje imamo ili nam trebaju novi alati i instrumenti. E, dakle, naravno, pregovori su pred nama, nećemo ih riješiti brzo, ali dobro je da na samom početku e, krenemo konstruktivno. Hvala na ovom e, globalnom objašnjenju i krećemo odmah s raspravom. Gospodin Marinescu, Pučani. Hvala vam, predsjedateljice. Poštovane kolege, hvala vam lijepa na ovom izlaganju o globalnoj gospodarskoj situaciji. Ovo je odbor TRAN, pa me zanima kako promišljate i kako predlažete, što predlažete u smislu smjernica za Europski parlament za proračun e, u narednih godinu dana, a bez VFO-a Dakle, sada nemamo ništa predviđeno, a i bez prijedloga proračunskog odbora. Možda bi to zanimalo kolege. Razumijem sve ovo što ste rekli o Francuskoj, o Kennedyju, ali zanima me što vi očekujete od sljedećeg prijedloga proračuna za iduću godinu i što od horizontalnih odbora, te kako ćete sastaviti svoje izvješće i što će u njemu stajati. Prvo imamo nove politike koje kreću ako se odobri VFO. Ako ne, imat ćemo privremeni proračun. I stvarne politike, ove koje sad imamo, trenutne politike, koje bi trebale se nastaviti još naredne tri godine. Pa, što s Brexitom? Ujedinjena kraljevina treba platiti još naredne tri godine ili opet ne, to su stvari koje nas eh, zanimaju, odnosno barem mene zanimaju. Ovo drugo znam. A, zanima me kako vi mislite da bi trebalo sastaviti kakav bi trebao biti parlamentarni prijedlog proračuna za iduću godinu. Hvala lijepa gospodine Marinesku. Gospođo Garcia, hvala lijepa gospodine Ruturu na vašoj prezentaciji e, u ovom odboru za transport imamo naravno veliko zanimanje za e, proračun za eh, izdvajanje za konektivnost, ali i gospodarsku i socijalnu situaciju Europe. Eh, konkretne mjere me zanimaju kao i rezultati koje Europska unija može eh, ponuditi svojim građanima, poput na primjer slobodnog kretanja ljudi, roba i usluga. Trebamo za to transport i ulaganje u infrastrukturu. A o, to je ključno, možda danas više nego ikad. I transport je doista ključan, želimo li e, veću održivost, želimo li postići e, klimatske ciljeve, e, zaštitu okoliša i zeleni plan. Pa prema tome su ova pitanja prioritet u e, tom prijelazu i su, neophodna su nam e, sredstva za mobilnost koja će biti pametna, e, koja će biti sigurna i učinkovita. A upravo tako infrastruktura te vrste ide uz inovaciju i alternativna goriva prijevoz roba, željeznicom, interoperabilnost, sigurnost, dostupnost, sve su to razlozi iz kojih se SND veseli e, što će vjerojatno to upravo biti prioriteti e, proračuna i želimo da se realizira e, prijedlog odbora za e, transport u smislu proračunskih linija. Gospodin Rike, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala Pjer na ovoj komunikaciji. Ja ću insistirati na nečemu što možda nema toliko veze e, sa proračunom, ali ima donekle veze. Kao prvo, znamo da su ulaganja potrebna i to puno ulaganja kako bismo e, uspjeli postići naše klimatske ciljeve, a i e, potrebna je ekološka tranzicija, ali i ekonomska e, tranzicija. Dakle, puno novca u jednom veoma tjesnom e, proračunu i e, moramo sredstva naći negdje drugdje, možda u jednom bankovnom sustavu, vlastita sredstva, eto, postoji nekoliko e, rješenja. Ako gledamo brojke, to je jednostavno potrebno. Postoji veliki jaz između sredstava koje imamo na raspolaganju i onog što nam, sredstava koje su nam potrebna. Ali čak i kada bismo imali potrebna sredstva za potrebne e, investicije, e, bilo za socijalne, klimatske i druge potrebe, e, cijeli administrativni teret je takav da za projekt za koji želite dobiti sredstva u proseku vam treba sedam godina. Dakle, čak i kad bismo imali sredstva, opet nam treba sedam godina kako bismo e, realizirali takva ulaganja. Dakle, opet e, ne bismo ništa postigli prije sljedećeg financijskog okvira. A e, slažem se da je situacija hitna. Moramo brzo biti operativni. Vidimo da jednostavno imamo problem investicija, zajmova, ali čak, čak i kad bismo imali sva ta sredstva, financijska sredstva, opet administrativno gledajući ne bismo mogli to provesti u djelo. Trenutačno imamo puno poteškoća da kako bismo pokrenuli stvari u vijeću jer su nam potrebne hitne administrativne i proračunske mjere. Jer, evo, ponavljam po treći put, čak i kad bismo imali sva sredstva, opet ih ne bismo mogli potrošiti u e, datom roku. Hvala, gospodine Kof. Ja sam uživao u ovome što sam sad čuo i e, dobro je to pogledati u nekom povijesnom kontekstu i razumjeti jer smo pre 90 godina imali e, New Deal, onda smo imali opet nove stvari pred 60 godina, pred 30 godina, pad Berlinskog zida, evo po 30, po 30 godina i vidimo e, međunarodnu suradnju za, rješ, koja se dogodila radi rješavanja različitih izazova. Izazov je, a i neka e, od vaših grafičkih prikaza upućuju na to. E, dakle, tu su super profiti koji su neki postigli e, u proteklom i u ovom e, stoljeću. Kako uopće doći do tog novca ako pogledamo Europsku investicijsku banku i druge institucije? Vjerujem da su oni, e, da oni žele uložiti e, u zeleni plan i da bi trebalo razmišljati o recimo e, naknadnim prilagodbama ili rekonstrukcijama e, stambenih zgrada i drugoga e, treba identificirati projekte ali kako se unija bude širila na jugoistok a da bismo onima koji tamo donose odluke da bismo ih naveli da se odmaknu od plina i nafte i da se okrenu prema obnovljivim izvorima e, te da e, pređu na nove oblike prijevoza. Dakle, treba djelovati na donositelje odluka e, da bi se moglo doći do novca koje oni imaju odnosno kojim raspolažu. E, I e, i nešto što je doista lijepo u vezi ulaganja u zeleni plan je to da imamo e, zapravo studiju za ulaganja za narednih 30 godina. To je nešto što će se morati konstantno raditi. A za one koji upravljaju e, ulaganjima, e, to će biti e, izazov s kojim će trebati upravljati možda će biti i lakše nego pre 90, 60 ili 30 godina. Gospodine Šajbi, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala gospodine izvjestitelje. Europska unija već godinama financira infrastrukture i načine prometa e, koji e, stvarno loše utječu na klimu. E, evo, tak porez na kerozen ili porez ili izgradnja auto, autoputeva. Upravo je europski proračun jedan od instrumenta koji omogućava E, ispravak e, takvih beskorisnih e, projekata, recimo mehanizam za međupovezivanje Europe. Evo, autoput za velik za, koja vodi prema zapadu, kako je uopće moguće e, da e, Evropska unija daje poduzeću kao što je Devanci da izgradi taj autoput koji će koštati e, nevjerojatnu svotu novca, a jasno je da se trebamo stvarno usmjeriti prema željezničkom prometu, malim vezama, noćnim vlakovima i e, općenito e, mobilnost e, koja stvara više kohezije među regijama. Treba više javnog prometa. Znam da to nije nadležnost Europske unije, ali treba stvarno promovirati besplatan javni promet jer je to nešto što je pravedno i za klimu i za društvo. Hvala. Gospođo Montero, izvolite. Hvala vam. Zahvalna sam na ovome što je kolega rekao, međutim, ipak bih e, željela e, potkrijepiti i podržati ovo e, što je rekao gospodin Marinesku. Potrebna je podrška e, izvjestitelju u ovom e, procesu oko donošenja e, proračuna. Mi govorimo o ekopaktu i o promjenama klime. Sve, sva ta pitanja treba obraditi. Sve to dubinski pogađa Europsku uniju i to nije ništa novo. Također želim dodati da e, se ovdje radi dakle o pitanjima i e, prijevoza i pitanjima turizma. To su e, dva različita područja, ali njih treba sagledavati zajedno. Naime, promet i turistički promet je snažno porastao. Govorilo se i o pojavama gdje je došlo do izolacije recimo nekih e, područja poljoprivredne. Međutim, moramo uzeti e, e, i druga područja u obzir. Osim spomenutog turizma, tu je i digitalizacija i održivi turizam i stvaranje novih mjesta na tim područjima. Želimo održivi turizam, želimo stvaranje e, pametnih gradova e, kao destinacija i želimo se pobrinuti za to da e, ti napori koje ćemo poduzimati budu kontinuirani. Financijski okvir za 2021. trebao bi uzeti u obzir sve te pojave u prometnom sektoru na konkretan način tu treba uključiti udrživi turizam i e, to je sada i moje pitanje. Kako to pitanje uključiti u sljedeće pregovore oko proračuna? E, I što možemo očekivati od vas e, što će se povoljno odraziti i na promet i na države članice i Europsku uniju u cjelini? Sljedeća gospođa Debarnije, izvolite. Hvala na vašem izlaganju. Govorili ste o ekonomskim pitanjima. E, naravno, treba financirati zeleni plan, ali trebamo pogledati koji su to sve sektori u kojima nismo koherentni. Jer e, nismo baš e, transparentni u odnosu na ovo financiranje mi kao zeleni i u ovom odboru za promet. E, već godinama tražimo da se financira željeznički promet koji može stvoriti zaposlenja i smanjiti emisije u sektoru prometa. Radi se o investicijama u infrastrukturu, e, e, u željezničke linije, ali isto tako one koje su važne, ali isto tako u ruralne regije, te treba digitalizirati cijeli sektor E, isto tako trebamo raditi i na pomorskom e, prometu. Govorili smo i o drživom turizmu. Puno toga može se učiniti e, u tom smjeru. E, vi ste e, rekli da se može e, povećati porez na dobit. Ideja postoji već dugo vremena, ali to nije evropska nadležnost. Ali ako to države članice ne učine, onda Evropski parlament mora reagirati. I tu se upravo postavlja pitanja. Trebaju nam nova sredstva i, i znamo e, da treba uključiti poduzeća u e, ovu tranzaciju, trebaju, tranziciju, trebaju e, jasni standardi, poduzeća trebaju biti svjesni srednjoročnog i drugoročnog učinka, moraju biti svjesni toga da ne mogu više proizvoditi recimo e, strojeve iz starog svijeta moraju uključiti ovaj element ekološke tranzicije u svoju proizvodnju, ali isto tako e, nam trebaju i vrlo e, striktna pravila što se tiče financija te recimo favorizirati financije u pomorski promet, u željeznički promet. Imamo zeleni plan, a istovremeno države članice investiraju puno više u cestovni promet. Dakle, u E, e u EU programu upravo se o tome govori. Govori se o toj koherentnosti. Kaže se da e, projekti koji nemaju smisla klimatski gledajući jednostavno više neće biti financirani. Ali zapravo sve što činimo utječe na klimu. I kako ćemo onda definirati taj kriterij? Što ćemo podržavati i kakvi će to biti kriteriji? Kako ćemo o njima odlučiti kako ne bismo financirali sve ono što je štetno za klimu. Hvala lijepo. A ja ću sada zaključiti s jednim pitanjem. E, kao prvo, e, tranzicijski fond, parlament je govorio o 4,8 milijardi eura, komisija je došla na 7,7 milijardi eura. I e, to je dobro što se tiče tranzicije. Međutim, nemamo tu nikakvu vezu sa onim što se čini na nacionalnoj razini u odnosu na klimu i na energiju. Hoćete li vi e, nešto učiniti e, kako bismo vršili pritisak na države članice odnosu na ono što čine na nacionalnoj razini? I onda još jedno pitanje koje je važno gospođa van der Leyen e, govori o 10 milijardi e, eura. Vi kažete da to nije dovoljno za tranziciju. Međutim, e, nemamo ta sredstva za sada. Hoćemo li početi razmišljati o vlastitim sredstvama u jednom trenutku? Netko od vas je to spomenuo. Jer sigurno će se postaviti pitanje eurovinjete. Ako država članica e, ima recimo eurovinjetu, hoće li e, to ulaganje, to e, biti dio nacionalne politike jednih i drugih. Ovo je bio primjer, konkretan primjer. Evo što se tiče proračuna, trebamo e, različite aktivnosti vezane za e, promet e, staviti na vagu. A onda moramo znati i kakvi su kriteriji kojima se vodi Europska investicijska banka kada bira svoje projekte. Jer Europska komisija daje 25, će davati 25% u e, energetsku tranziciju, ali ako ćemo imati banku za klimu, onda će to biti 50%. Aha, onda jesmo li, e, je li možemo računati na 50% ili na 25%? Sa 25%, dakle tu, tu nešto nije jasno. I sada ove prilagodbe. Nitko o tome još ne razmišlja danas e, u Europi nemamo fond za prilagodbu, ne za klime, samo za klimatske promjene, već i tehnološki. Što se tiče recimo automobilske industrije, evo gledajte što se danas događa u Njemačkoj. Imate e, regije u kojima e, zbog zatvaranja jedne tvornice cijela regija ostaje bez posla. Imali smo jednu posebnu liniju u proračunu e, za prilagodbu Brexitu, zašto ne bismo imali e, jednu liniju u proračunu e, gdje bismo se bavili klimatskim promjenama i prilagodbi u odnosu na klimatske promjene. Jer biti će sektora koji će stvarno biti pogođeni takvim tom tranzicijom, ekološkom tranzicijom. Možemo li početi zajedno raditi na tim pitanjima? Vi ste govorili o vlastitim sredstvama. Sredstvima možda e, treba e, nešto konkretno e, učiniti. Dakle, evo, čuli ste puno pitanja. Žao mi je. Izvolite. Odgovorit ću na posljednje pitanje. Možemo li surađivati ako sam danas ovdje s vama, te upravo zato što želim surađivati s vama. Imam pet stručnjaka u mom timu i mogao sam ne doći već samo uzeti ono što mi se najviše sviđa iz vaših izvješća. A međutim, ja sam evo novi zastupnik pa pokušavam susreti sve, susreti sve one koji su tu već dugo vremena E, kako bih od njih naučio, evo, Jean Arthuis, on ima 20 godina više od mene, on je bio ministar financija, bio je u e, odboru za proračun i on je zadnji rekao da parlament neće ništa e, postići ako ne dijeli svoje argumente zajedno sa građanima i ako ne uspjeva utjecati na šefove država i vlada. I zbog toga smatram da moramo biti ujedinjeni. Ja sam 11 godina bio konzultant i ja imam neko imam ekspertizu, ali ne ovu koju vi imate u odboru za promet. Vi e, imate upravo e, tu ekspertizu, vi ste stručnjaci u tome. Ja vam mogu reći koji su naši prioriteti, mogu vam reći e, kako funkcioniramo. To svi kažu, međutim ono što je rekao Jean Artui, svaki put kada je parlament htio postići više, E, to u tome nije uspio jer su šefovi države i vlada uvijek smanjivali, smanjivali, smanjivali te svote i uvijek je ostvareni proračun e, bio e, ispod 0,80% bruto nacionalnog proizvoda. Dakle, ako ste tu danas, e, došli ste baš zato što želite promjene. Pred nama je velika odgovornost. E, prvi put e, u povijesti se bavimo klimom i moramo biti inovativni. Naša komisija, komisija je predložila da eh, za Connecting Europe Facility smanjimo proračun za eh, koliko? 35%. Ne kritiziram eh, Finsku. Ovi pregovori su povezani. Naravno da su povezane. Ili čekamo da nam sve padne s neba. Imamo sada ovu bijelu stranicu. Što ćemo učiniti? Hoćemo li reći zajedno djelovati i zajedno pregovarati jer pred nama je nepoznanica, bijela stranica. Pa bi bilo dobro da zajedno e, pregovaramo zeleni plan, e, višegodišnji financijski okvir i proračun. E, imamo pitanje vlastitih sredstava. Jesmo li kadri naći argumente e, koje će čuti i sindikati i građani i poduzetnici. Ono što e, ja ne želim, to je da mi kažu da je sve ok, evo da ćemo vam 35% manje, ali nema veze, vlak je dobar za planetu, e, pa će zbog toga on biti puno utjecajni za planet ja takve argumente ne prihvaćam. Dakle, smanjiti proračun, a istovremeno reći, baš zato što ste ga smanjili, zapravo imamo veći proračun jer smo uložili u vlak. Ne, to ja ne prihvaćam. Evo, to je odgovor. Što se tiče pitanja Dominika Rikea, da, možemo li e, ići dalje, ali ja nemam čarobni štapić, evo sami ste rekli da nam treba sedam godina između trenutka, od trenutka kada su odobrena sredstva i realizacije. E, da li odbor za proračun može e, utjecati na e, države. Ne, neće odbor, već parlament, ali je li parlament ujedinjen u tome? To je moguće sa vlastitim sredstvima. Nećemo dobiti više e, sredstava od Njemačke, Francuske, Rumunske. Trebaju nam vlastita sredstva ili sredstva Europske središnje banke pitanje gospođe Šabi, dakle proračun ne može e, ispravljati pravni temelj. E, nije na proračunu da to učini. Međutim, evo, sastali smo se e, sa Europskom središnjom bankom E, koja je rekla da više ne želi investirati u fosilna e, goriva ili bilo što vezano za njih. Mi se pak trebamo boriti za više e, vlastitih sredstava jer Europska središnja banka ne može imati akcije u banci za klimu, ali može dati svoja vlastita sredstva. I dakle, ako želimo mješavinu proračuna i sredstava koja, idu, koja dolaze izvan e, proračuna, a to je važno za dugoročna ulaganja, e, trebamo o tome razmisliti. E, Europska središnja banka dobija 100 milijardi svake godine. Upravo je ona stvorila 2600 milijardi eura. Svaki mjesec 80 milijardi e, dolaze e, na stol i Središnja Europska banka se pita što će učiniti sa tim sredstvima. I onda imate nove kvantitativne listinge, gospođa Lagarde e, zna za to, 20 milijardi, dakle između starih i novih sredstava 100 milijardi eura je na stolu iz Europske središnje banke. A nama kažu da će banka za klimu imati 16 milijardi. Gledali smo statut e, središnje banke koja se bori za stabilnost e, cijena, a ona se ne dovodi u pitanje, onda središnja banka e, mora staviti svoje usluge u svrhu korisnih stvari za Europsku uniju, a među njima je jamačno zaštita okolišta. Dakle, nema nikakvog razloga da e, Europska središnja banka ne ulaže dugoročno. Evo, kažem mi da imam još samo tri minute što se tiče stabilnosti. E, trebamo dati smjernice, moramo dati e, dugoročna financiranja, pitanje u odnosu na tranzicijski fond. To je nedostatno, to treba biti jasno. To je početak povjerenici e, kažu da žele dijalog s parlamentom e, kako bismo im pomogli. E, dakle, trebaju nam konkretne ideje kako bismo pregovarali. Što se tiče vlastitih sredstava, želim da surađujemo E, odbor za proračun će sigurno napraviti e, jedno izvješće s inicijativom. Ukoliko želite sudjelovati, izvolite. Evo, počinjemo sada sa slušanjem u odnosu na e, vlastita sredstva. Jer ako ne budemo tu bili jasni, onda ništa nećemo postići ni na razini Eh, država članica. Što se tiče ovog eh, fonda za prilagodbu, da, to bi bilo odlično, bilo bi dobra ideja eh, i mislim da bi oni trebali proizaći iz vlastitih sredstava. Jesam li nešto zaboravio? Encore une fois, je, pardon, j'ai l'impression que ça. Je pense que le fait qu'on ait une page blanche, c'est sans doute kada sam rekao da je pred nama bijela stranica, hoću reći da smo prvi put u situaciji da pregovaramo o godišnjem proračunu, a još nismo ništa odlučili u odnosu na e, višegodišnji proračun. I to je prilika za parlamente, jer su šefovi država i vlada sad upravo blokirani. Oni kažu da će to biti e, prava klaonica, e, taj, taj pregovor. A mi ovdje imamo priliku da kažemo jasni koji su jasno koji su naši prioriteti. i možemo testirati nove ideje. I e, za to su nam potrebni vaši prijedlozi. Vi ste prvi odbor s kojim sam se sasreo, susreo i to je sigurno i najkompleksniji odbor. Rekao sam vam, ja sam mogao ne doći, napraviti jednostavno sintezu svega onog što ste E, učinili u zadnjih 5-6 godina. Ali htio sam biti e, proaktivni i stvarno s vama razgovarati kako bismo surađivali. Nadam se e, da ćemo zajedno raditi, barem do ljeta. Moje prvo izvješće biti će u principu gotovo već za 15 dana, ali tek negdje preko ljeta imat ćemo nešto konkretno. Dakle, trenutak je dobar da počnemo zajedno razmišljati o svemu ovom. Hvala E, gospodine La Ruturu. E, očekujemo suradnju. Nadam se da ćemo se nadopunjavati. Ovdje među nama imate stvarno stručnjake e, za pitanja prometa, ali i proračuna. Hvala jer tijekom ovog saziva biti ćemo odlučni kad gledamo u kakvom je stanju proračun a e, ja se točno sjećam e, jednog vijeća ministara gdje smo mi lijepo rekli da imamo 9% proračuna koji ide u promet. 9%. A bez mobilnosti nemamo građane Europske unije. I u sljedećem proračunu e, ćemo jasno pokazati da 9% nije dovoljno oprostišati. Opet uzimam riječ, ali evo, Evropski revizorski sud je rekao da treba najviše ulagati upravo u promet. I e, za to postoje vrlo konkretni prijedlozi. Hvala što ste došli. Aplauz za vas. Première rencontre. Notre prochaine réunion aura lieu le 19 février. Naš eh, će sljedeći sastanak biti 19. veljače u 9 sati ujutro. I to će trajati dva dana i poslije podne od 14.30 eh, do 18.30 i 20 eh, od 9 do 12.30 i od 15 do 18 sati. imajte na umu da je otkazan sastanak e, od 28. siječnja. Gospodin Timote, me pozdravlja, jeste li dobro? Čujemo se. Što se tiče sastanka koordinatora,